Good morning, uh, uh, Dobro jutro, uh, kolege i kolegice. Predlažem da počnemo, jer nam je čast i veselje da je s nama gospođa Kadri Simpson, povjerenica za energetiku. E, pred nama je zanimljiva rasprava. E, moramo iskoristiti ovo vrijeme kako bismo imali plodan dijalog E, nadam se da će i drugi kolege i kolegice doći e, tokom jutra. Još jednom pozdravljam gospođu Kadri Simpson da, koja je prihvatila poziv da dođe e, na sastanak, sastanak, na sastanak s nama i govori o projektima za od zajedničkog interesa. Ovaj dokument je pre, e, poslan e, komi, e, odboru. Produžili smo razdoblje pregleda dokumenta za dva mjeseca kako bismo imali o njemu rasprave. Imamo sati pol do 10.30 uz pomoć naših prevoditelja. Nadam se da ćemo ga dobro iskoristiti gospođa povjerenica će nam dati uvod, kratku prezentaciju, deset minuta, onda ćemo imati prvu rundu pitanja koordinatora. Nakon toga će uslijediti kratki odgovori i onda imamo niz kolega i kolegica koji su se prijavili za sudjelovanje u raspravi. Nakon toga ćemo imati drugi krug, svaki će dobiti po jednu minutu. Gospođa Simpson će prvo odgovoriti. Sada dajem riječ gospođi Simpson. Još jednom se zahvaljujem što je došla u naš odbor. E, predsjedniče, uvaženi e, zastupnici i zastupnice, e, jako mi je drago što počinjem moj prvi tjedan na ovoj dužnosti pred vama. U prvom redu vama čestitam jer, jer je to svjež početak za oboje i vas i mene. Zahvaljujem vam na pozivu. Ova razmjena mišljenja o popisu projekata, koji su važni za Europsku uniju. Ovo je prvo, prva razmjena mišljenja od kada sam stupila na dužnost. E, nadam se da ćemo imati stalni dijalog sa ovim odborom i sa Europskim parlamentom općenito govoreći. Već sam e, rekla da sam otvorena za suradnju u studenom 2018. E, Komisija je lansirana jedan e, mm, dokument e, za ambiciozni program e, važnih projekata od zajedničkog interesa. Već sljedećeg tjedna komisija pod vodstvom gospođe von der Leyen će početi govoriti o toj obvezi. Zeleni dil je u pitanji. Po mom po mojim informacijama, svi mi e, smo zainteresirani e, da saznamo više o tom zelenom dilu. Međutim, naravno, ja ne mogu ga točnije opisivati prije nego što dobijemo konačni dokument. Predsjednica Ursula von der Leyen e, će sama predstaviti parlamentu ovu inicijativu sljedećeg tjedna. To je vrlo dobra prilika sljedeći tjedan, to jest na plenarnom zasjedanju ćemo o tome govoriti. E, zeleni dil će pretvoriti Europu u čišću Europu koja će učinkovitije e, koristiti resurse. Poboljšat će naše e, živote i dati će mogućnosti za nove poslovne modele. Eh, ona eh, to će omogućiti da budemo ugljično neutralni do 2050. Eh, Imaćemo čistu energiju u cijelom gospodarstvu i to na učinkovit način. Dijeljenje električne energije će biti, će se udvostručiti i da, a pola energije će dolaziti od E, obnovive energije. Moramo podržavati ovu tranziciju. E, možemo s time početi, s tim velikim zamahom, samo ako nastavimo integrirati naše naša energetska tržišta i osigurati opskrbu europskih poduzeća i domaćinstva Projekti od zajedničkog interesa su ključni za međupovezane mreže energetike. Od 2014. takva je politika dala opipljive rezultate. Ključni interesi od, projekti od zajedničkog interesa su okončali izolaciju nekoliko regija. Sada one mogu dijeliti obnovivu energiju na korist europskih potrošača. Naša je politika e, omogućila da se e, provedu 30 e, ključnih energetskih infrastrukturnih projekata i a još 75 projekata će se provesti do 2022. godine. Ti projekti pomažu državama članicama da se približe E, međupovezanosti od 10% e, koji je cilj za 2020. i 15% za 2030. godinu. E, ovaj novi popis odražava transformaciju naših sustava električne energije. E, broj e, projekata odražava sve veću ulogu elektriciteta i e, veće dijeljenje obnovivih resursa. Ta, te nove investicije idu ruku pod ruku sa digitalizacijom. Komisija je proaktivno djelovala kako bi smanjila broj plinskih projekata sa, svakom, sa svakim popisom. Prvi popis je imao 107 projekata uključujući plin. Treći, e, e, treći popis ima još samo 53 takva projekta. E, sada imamo četvrtu listu koja će se dovršiti kako bi završila energetsku sigurnost i dala pristup raznim izvorima plina za na korist e, potrošača. Kada se ti projekti završe e, u 20. godima, sve države članice će imati pristup e, najmanje tri izvora opskrbe plina i tržištu, globalnom tržištu ukapljenog prirodnog plina Znam e, da e, se brinete zbog raznih projekata, ali e, naš rad tu ne prestaje. Revizija TEN-E uredbe je moj prioritet službe sam zamolila da ubrzaju evaluaciju e, uredbe TNE i namjeravam e, prezentirati rezultate revizije uključujući i zakonodavne prijedloge za su zakonodavce do kraja godine. Naš će rad biti vođen potrebom za brzi napredak kako bismo e, postigli ciljeve Pariškog sporazuma i izgradili čistu energiju za sve europljane. Moj cilj e, je da e, uredba TNE nastavi e, igrati ključnu ulogu u podršci energetske tranzicije. Radit ću uporno da imamo novi okvir za TNE. Što je prije moguće? Mi svi moramo uspostaviti popise PCI e, svake dvije godine. E, to znači da će peti popis mora biti dovršen do 2021. godine. Postupak priprema za popis je dugotrajan, ali već smo počeli radom na tome. E, iako ćemo morati pripremiti peti popis pod sadašnjim propisima, E, već smo mnogo napravili e, za sljedeći popis e, sukladno našim klimatskim ambicijama. U prvom redu možemo značajno poboljšati održivost ocjena kandidata projekata za plinske instalacije. E, to mora biti, e, svi uvjeti moraju biti pripremljeni do 2020. godine, to jest polovice 2020. E, drugo, imat ćemo više tranzicijskih projekata na tim popisima. To će uključivati pametne mreže i CO2 projekte za infrastrukturu. Ti projekti će e, omogućiti e, dekarbonizaciju i e, veće korištenje obnovive energije. Ja sam spremna također da pojačam uključenje parlamenta kako bismo imali stalni politički dijalog kao što je to radio i moj prethodnik Arias Kanjete. Imat ćemo rasprave u ITRE-u E, identificirat ćemo potrebe infrastrukture u svakoj e, regiji Europske unije, napravit ćemo ocjenu e, projekata kandidata, ali sve će to biti u svjetlu potreba država članica. Ja ću uključiti ITRE u, u svim ključnim fazama ovog procesa. Sa svime time na umu, Računam na vašu podršku za četvrti e, PCI popis. E, jedino tako možemo napredovati prema čišćoj, priuštivijoj i pouzdanijoj energiji. E, ako ne uspijemo usvojiti četvrti popis, onda treći popis ostaje na snazi Moramo imati popis ključnih investicija kako bismo e, ispunili naše zajedničke e, ambiciozne ciljeve. Moramo imati jedan okvir koji će nam osigurati svjetliju budućnost. Hvala. Hvala lijepa povjerenice, hvala lijepa što ste došli u naš odbor, hvala vam na vašem angažmanu i volji da surađujete s nama i sa drugim e, dionicima u transformaciji naših energetskih sustava. E, veselimo se već prezentaciji e, zelenog dila sljedećeg tjedna. Hvala što ste tako otvoreni i što želite revidirati sadašnju uredbu moramo imati i e, novi okvir za TNE. Nadamo se da ćemo u budućnosti e, imati više tranzicijskih projekata na popisima. Moramo ojačati, naravno to ste i vi rekli, uključenje Europskog parlamenta, ne samo na ovom području, već i e, po drugim važnim temama energetika eh, energetska politika Europske eh, unije je od eh, ključne važnosti. A sada ću dati riječ o koordinatorima. Gospodin Kristijan Eller ima prvi riječ. Dobrodošli povjerenice u naš parlament. To je vaše prvo pojavljivanje ovdje. Veselimo se zajedničkom radu, a imamo puno posla. mi još uvijek vjerujemo da tri cilja održivost, sigurnost energetike i a, priuštivost, da su ta tri cilja važna i da ih se moramo držati. E, e, svi smo ambiciozni što se tiče mm, e, smanjenja emisija CO2 plinovodi i e, međuveze u tranzicijskoj fazi su ključni kako bismo postigli e, smanjenje emisija CO2. E, jedan, jedna od ambicija našeg istraživačkog programa je, to smo naglasili i u pregovorima s vijećem, E, da imamo e, čeličane koje će imati e, nulte emisije CO2. Moramo maknuti uglje iz proizvodnje, moramo plin koristiti na početku korištenja čistog vodika. E, želimo čisti vodik, ali u sljedeće dvije godine ako želimo imati e, čeličane bez e, emisija CO2, zato trebamo infrastrukturu. Tehnologija premošćivanja tu mora biti plin. Moramo također biti svjesni toga. To kažem jasno politički. E, um, imali smo jednu jedan sastanak 41 regije e, koje proizvode ugljen. bilo je jasno da u svim izborima u tim regijama smo izgubili sva mjesta e, demokratskih stranaka u korist radikaliziranih stranaka. Moramo stoga imati pametan pristup ovom problemu. Ne bih želio time usporavati ambicije e, smanjenja emisija CO2. Međutim, u, u složenoj strukturi ne smijemo gledati samo ciljeve smanjenja CO2, već i gledati kako to postići. E, imamo e, obzor 2020. E, njegov sredstva tog fonda će se smanjivati, će se ulagati u smanjivanje emisija. Ali ne, ne možemo imati izolirane čeličane bez emisija CO2. Moramo sagledavati cjelokupnu sliku načelo koje e, mi podržavamo, revizija TEN-E, ali jedino u slučaju ako imamo i dalje plin kao tehniku, e, to jest tehnologiju premošćivanja. U suprotnom slučaju nećemo postići naš cilj, a mi smo vrlo ambiciozni u našim planovima za smanjivanje emisija, ali moramo zato imati podobnu infrastrukturu ne možemo e, tražiti da čeličane e, više ne emitiraju CO2, isključujemo i plin i onda nemamo pojma kako ćemo izgraditi e, infrastrukturu koja je potrebna za rad čeličana. To je naša misa vodilja. Hvala. Hvala gospodine Eller. Iz SID-a gospodin Gonzales Cezarez. Dobrodošla gospođa povjerenice i čestitke. Prije svega želim vam e, puno uspjeha tijekom vašeg mandata i nadam se da ćete moći s nama e, uspješno surađivati. Što se tiče ovih PCI e, projekata, imate mogućnost da promijenite paradigmu u odnosima s ovim odborom radite na petom popisu zajedno s parlamentom. Nadam se da će to biti uspješno. Ovaj popis koji je upravo predložen. Došao je iznenada prije samo jednog dana bez ikakvog upozorenja, a to nije pravi način eh, rada i to bez obzira na činjenicu da je gospodin Kanjete se obvezao da ćemo mi zajedno raditi na tome. Pa ja bih bio zahvalan kad bi vi ispunili sve to što govorite. U prvoj prezentaciji četvrtog popisa naš odbor i parlament e, smatra da je jako važno raditi na projektima zajedničkog interesa zato što moramo vidjeti kako poboljšati proizvodnju i skladištenje energije kako to učiniti jeftinijem za građane, a u isto vrijeme ostvariti napredak na dekarbonizaciji i ići u tu zelenu tranziciju. Zabrinjava ideja što bi se moglo financirati krive infrastrukture sve do 2050. što bi e, spriječilo ovu dekarbonizaciju. Znamo da plan e, e, ima ulogu u dekarbonizaciji i mi bismo željeli popis gdje imamo manje tih projekata za plin, ali nemamo dovoljno elementa elemenata za procjenu tih e, učinka tih projekata. I također možete li nam e, objasniti ravnotežu električnih i plinskih e, projekata na vašem popisu? Koliko toga od tih projekata će biti obnovivi plinski projekt i koliko je taj popis kompatibilan sa europskim zelenim planom koji će biti prezentiran sljedeći tjedan. Znam da moramo pričekati prezentaciju, ali vi vjerojatno imate već neke informacije. E, Europska investicijska banka e, mora se poticati da prestane financirati projekte fosilnog goriva. Možete li reći koji učinak će imati odluka o tome na četvrti i peti popis? Zatim, e, pomoćnik glavnog direktora za energiju. u budućnosti morat ćemo revidirati uredbu TEN-E kako bi je uskladili sa našim klimatskim ciljevima, izvršiti procjene učinke i s time na umu hoće li komisija predložiti reformu sljedeće godine jer mislim da ne možemo čekati do 2021. da započnemo reformu. To neće biti jednostavno ni brzo, ali što brže počnemo raditi na tome, to će biti bolje za sve. Hvala lijepa povjerenice, želim vam puno uspjeha. Gospodin Petersen za Renew. Hvala predsjedatelju. I hvala povjerenice. Drago nam je što ste ovdje s nama danas na odboru. S gospodinom Boharom smo razgovarali o ovome prije nekoliko tjedana i odlično je imati priliku s vama razgovarati o tome danas. U prijašnjem mandatu radili smo naporno na daljnjoj integraciji tržišta u Europi, e, dakle tržišta e, struje na toj direktivi i uredbi, na ISA uredbi i mnogim drugim dobrih, dobrim stvarima za integraciju tržišta jer nemamo pravo unutarnje tržište energije još danas. I to je način za korištenje resursa preko granica. I ovi PCI-ovi su jako dobri za daljnju integraciju europskih tržišta. I zato su tu veliki interesi uključeni ne samo u smislu usklađivanja sa ciljevima iz Pariškog sporazuma. I zato revizija ove uredbe 10 e je toliko važna. Ohrabrilo me ono što ste rekli vezano za e, reviziju ten E uredbe, ali ja bih želio da vi donesete još ambiciozniji vremenski raspored u tome, budući da ste rekli sve ono o Green Dealu, kako bismo mogli ići sa Green Dealom na COP25 i imati pravu ambiciju karbonske neutralnosti za 2050. I moramo biti sigurni da PCI-ovi budu u potpunosti sukladni sa ovim klimatskim ciljevima. Također ovo što je spomenuo kolega Eller, moramo e, jasno znati da ne smijemo ulagati u imovinu e, gdje ćemo imati propala ulaganja. I želim da u reviziji ten E, e uredbe usvojite još ambicioznije rokove. A drugo, mislim da bi bilo jako dobro za sve nas ako bismo imali procjenu učinka na klimu ovih ulaganja. E, ESA bi možda imala još jaču ulogu ovdje, možda da imamo nezavisnu reviziju učinka na klimu ovih ulaganja. Mislim da ESA ima ulogu tu u praćenju općenito a bila bi korisna i u procjeni klimatskog učinka. I za kraj zanima me što mislite o tome kako uskladiti PCI-ove sa ovim što se događa u EIB-u i sa cijelom temom zelenog financiranja, jer tu se stvari brzo kreću i moramo osigurati da sve to stignemo na vrijeme e, i u smislu e, provedbe uredbe TNE. Hvala za zelene, koordinator gospodin ministro, Hvala povjerenici na ovom radu na dekarbonizaciji naše energetike. Zabrinjava me brzina kojom idu te promjene, ove današnje tema. Parlament je prošli tjedan prihvatio deklaraciju o klimatskoj hitnoj situaciji i svi budući prijedlozi komisije moraju biti procijenjeni i moraju biti u skladu s našim obvezama iz Pariza, dakle da se zatopljenje zadrži do 1,5 stupnjeva. A trenutni popisi PCI-a e, ugrožavaju te ciljeve, ne smijemo, ne možemo nastaviti raditi kao prije po starom. Na, e, dali ste obećanje da ćete sljedeće godine revidirati uredbu TEN E. I sad imamo novi popis koji je sličan e, trenutnome i mi moramo ulagati u energetska rješenja koja otvaraju radna mjesta, e, koja omogućavaju kompanijama da ulažu. A ako budemo imali loša ulaganja, kao što je rekao gospodin Petersen, ta ulaganja neće biti dugoročno održiva ni ekonomski ni iz klimatskog gledišta. I i popisi moraju se fokusirati dakle na održivost i održive projekte u energetici. Ako pogledamo plinsku mrežu danas e, oko 0,5 toga se temelji na obnovljivim izvorima a struja je danas već preko 30% obnovljiva. A imamo model za 2050. gdje ćemo imati 80% e, elektrike i 30 do 40% plina. Dakle, struja se mora temeljiti samo na zelenom plinu, a ne fosilnom plinu. I potrebna je tu e, promjena paradigme. Moje pitanje iz zelenih je jeste li spremni ubrzati ovu uredbu da sljedeći popis e, bude donesen pod novom uredbom jer to će biti u skladu sa našim obvezama iz Pariškog sporazuma i e, onome što je rekla vaša komisija. Hvala. Gospodin Borga iz IDEA. Hvala predsjedatelju. Dobrodošli povjerenice, a nadam se da ćemo biti e, da ćemo surađivati uspješno tijekom sljedećih godina. E, imam nekoliko komentara na vaš e, uvod. Dakle, još je nekoliko dana do prezentacije novog zelenog dila, Green Deala. u razgovorima s građanima i građanskim organizacijama sam vidio da oni imaju velika očekivanja i donekle i zabrinutosti jer e, ljudi su zabrinuti što se možda ovaj proces e, kreće prebrzo za naše mogućnosti. Ali vjerujem da ćemo sljedeći tjedan dobiti više detalja koji će možda oblažiti te zabrinutosti. A svrha današnje rasprave, e, naravno ovi PCI-ovi su jako zanimljivi jer želimo integrirano e, tržište. A u e, petom popisu naglašava se suradnja i dijalog između parlamenta i komisije. A što se tiče plina, vaše prognoze za potrebe za prirodnim plinom, spomenuli ste da je treće najveće tržište plina u Europi do 2030. imat ćemo 70 milijuna kubičnih metara i to će se smanjiti na 69 do 2035 domaća potražnja u Italiji vjerojatno će ostati ista. I treba imati te brojke na umu zbog našeg dijaloga. prošle godine je bila jedna komunikacija komisije u kojoj se govori o uštedama od 7 milijuna eura do, 20, do 2050. vezano za energiju iz vodika. Ja mislim da bi taj proces tranzicije trebalo, trebalo voditi oprezno, ne smije ga se percipirati kao prijetnju, već priliku za okoliš i priliku za otvaranje radnih mjesta. Nemam za vas konkretnih pitanja, samo sam e, želio podijeliti svoje razmišljanja s vama. Hvala. Hvala. Iz ECA gospodin Van den Orden. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Pa kao prvo Ujedinjena kraljevina je u poziciji gdje će vjerojatno izaći iz Europske unije. E, sporazum o povlačenju jamči sudjelovanje u instrumentu za povezivanje Europe i popisu PCI-a do kraja 2020. a nakon toga smo otvoreni za daljnje pregovore. Vidjeli smo ovaj četvrti PCI popis e, oko kojeg su se složile države članice i komisija i svačam da se fokus promijenio sa većim naglaskom na integraciju obnovljivih izvora i na održivoj, e, na održivoj dobavi. Zanima me da li možete više reći o predsjednim kriterijima zašto su e, neki projekti izbačeni iz popisa. Mogu vam reći jedan primjer to je e, francusko-britanski projekt e, za bolju učinkovitost energetskih tržišta koji bi doprineo e, nultim emisijama, većoj opskrbi i također boljoj ulozi energetskih sustava. On je bio uključen u treći popis PCI-a, prošao je tehničku procjenu za uključivanje u četvrti popis, ali izbačen iz delegiranog akta. pitam se je li to neki previd bio, zbog čega je to učinjeno. Naravno imam i druge primjere za to, ali pitam se kakve korake sad možemo učiniti, ako to moguće, da se ova greška popravi i je li se mogu još uvijek uključiti takvi projekti. Hvala gospodin Van Odren. E, nezavisni zastupnik gospodin Kora sljedeći. Hvala predsjedatelju. Dobro jutro i dobrodošla povjerenice. Bilo mi je zanimljivo čuti obveze nove komisije, novi Green Deal e, i kako se komisija želi nositi svojim globalnim problemom za cijelu planetu ali ja želim vidjeti ovdje konkretne akcije. Mnogo puta očekivanja nisu bila ispunjena. E, na primjer, Europska investicijska banka prestaće financirati projekte za fosilna goriva od 2021. Zatim čekamo pozitivne odgovore vezane za e, fond za pravednu tranziciju koji nadam se bit će proširen. Međutim, u ovom novom kontekstu popis projekata zajedničkog interesa nije jasan. kao prvo proces, parlament je primio popis u zadnji trenutak, iako nam je obećavano da će nas se više uključiti u definiciju te, tog popisa. Drugo, sadržaj stručnjaci su objasnili da broj ovih projekata vezano za plin je smanjen, ali to nema veze s financiranjem koji mogu dobiti ti projekti. E, također timing. Ovi projekti su još uvijek prihvatljivi za financiranje iz EIB-a i zato ovaj popis e, nije u skladu sa zelenim obećanjima predsjednice von der Leyen sa ciljevima za 2050. dekarbonizacije i Pariškog sporazuma. Objasnit ću vam ovo neslaganje. Ovaj delegirani akt i parlament e, može samo prihvatiti ili odbaciti popis u cijelosti. E, možete li pojasniti što bi se dogodilo ako se odbaci ovaj popis? E, da li biste se onda referirali na treći popis koji onda ne bi mogao financirati EIB? I možete li potvrditi da plinski projekti na četvrtom popisu mogu biti financirani u, trenutnom i sljedećem CEF-u. Pitao bih vas e, za pojašnjenja, ali ja bih e, radije da se obvežete da se izmijeni ovaj proces u kojem se dolazi do projekata zajedničkog interesa u budućnosti. Hvala. Zadnja intervencija iz GUE, gospođa Enst koja mijenja gospođu Maricu Matijas. Hvala lijepa. Ja bih htjela izložiti stajalište e, moje kluba. Mislim, ako si pogledamo e, sve te projekte, onda zaključujemo e, da komisija da E, komisija na tom popisu ima plinovode, na primjer koje povezuju Azerbajdžan sa Evropskoj e, uniji. E, ali to nikad neće biti dobro za visoko kvalitetni plin. To nas jako zabrinjavlja. Mi opet nismo iskoristili ovu šansu za obnovivu energiju nemamo uopće na ovom popisu e, projekte koji uključuju vodik. E, ta uredba treba biti potpuno e, revidirana kako bi ovi projekti došli do izražaja, kako, kako bi oni dobili sredstva. E, tu treba više uključiti i države članice kako bi one više proizvodile obnovivu energiju. E, plin se naziva prijelaznom e, energijom. To nije prijelazna energija. Time komisija zatvara oči pred time da zemljani plin i ukljapljeni plin e, su vrlo štetni za okoliš. E, već smo to sto puta ovdje ponavljali. E, pogledaj samo opterećenost mreže, koliko plina mi još imamo i nema smisla da se zato dalje troše sredstva. E, imamo 55 e, e, plinskih projekata na ovom popisu što je zapravo skandalozno. To je nespojivo sa ciljevima Pariškog sporazuma. Svejedno je ko je krivac na tom, Evropska unija ili države članice. Važno je da ovdje objavljujemo veliki novi zeleni dil ali imamo planove koji su potpuno neprihvatljivi. Hvala. Puno hvala. E, time smo zaključili prvi krug. Čuli smo niz pitanja i mnoge važne prijedloge Sada idemo u drugi krug, javilo se već 15 kolega i ako se svi slažu sada bih zatvorio popis, inače će biti jako teško. Imate e, riječ e, da odgovorite koordinatorima, odnosno njihovim zamjenicima. Hvala na ovim pitanjima. Gospodine Ellers, jako je lijepo da ste naveli glavna načela za koja, o kojima moramo voditi e, računa, e, dakle e, i sigurnost i priuštivost kao i održivost a to upravo vidite iz četvrtog popisa e, projekata od zajedničkog interesa. Imamo ambiciozne ciljeve za okoliš, ali imamo i projekte iz prethodnih popisa koji još traju e, i oni se odnose na regije koje se još uvijek brinu za svoje e, međupovezanosti. Dakle, vidimo ovdje plinske veze jer želimo pružiti sigurnost da će regije imati nekoliko e, raznih e, e, linija snabdjevanja. Mnogi od vas su govorili o potrebi revizije uredbe TEN-E i govorili o tome e, u kojoj mjeri se to može učiniti. A kad je riječ o ulozi plina za vrijeme tranzicije, danas prirodni Plin čini oko četvrtinu našeg energetskog miksa i veliki dio toga je iz uvoza. Na četvrtom popisu PCI-ova vidite 32 projekta i oni se bave upravo tim potrebama infrastrukturnim, dakle diversifikacija i sigurnost snabdjevanja. Ako ako pogledamo u budućnost, jasno je da do 2050. godine imat ćemo e, cilj e, klimatske neutralnosti, a plin će morati biti dekarboniziran. Zato moramo revidirati uredbu TEN-E jer u sadašnjoj uredbi e, to je zastarjelo revizija će se temeljiti na temeljitoj analizi postojeće uredbe obzirom na cilj e, ugljične neutralnosti do 2050. E, razmotrit će se nove tehnologije i trendovi kao što su digitalizacija, vodik, e, koji trenutno nije predmet ni jedne uredbe. Dakle, kriteriji odabira te postupak donošenja odluke, sve ćemo to razmotriti, a prijedlog će se temeljiti na e, temeljnoj analizi, temeljitoj analizi učinka Dakle, osnova te e, revizije je ono što stoji u sadašnjoj uredbi, a to je da se dvije svake druge godine donosi novi popis. Dakle, popis se mora ažurirati do 2021. godine. To je pristup od naprema gore što znači da vrijeme koje je potrebno za izradu popisa je prilično dugo, a rad na tome je već počeo na temelju postojećeg okvira. Ali kao što sam već rekla i prema postojećem okviru ono što ja namjeravam je sljedeće. Prvo, provesti e, procjenu održivosti projekata za plin, dakle e, pojačati nadzor, odnosno e, analizu, e, uvjeriti se da je projekt doista potreban. Zatim trebamo ocijeniti neto učinak infrastrukture kad je riječ o emisijama stakleničkih plinova. Moramo e, sagledati i mogućnosti curenja metana i emisije onečišćivača. Dakle, Dakle, Dakle, e, plin mora ostati prijelazna energija i tu ćemo ažurirati uredbu kako bismo e, uzeli u obzir nove vrste plina te vodik. Dakle, čula sam pitanja o uključivanju parlamenta. Treba prije prezentiranja popisa dva tjedna prije obavijestiti ovaj odbor također trebaju se održavati brojni sastanci. Moramo imati na umu da je ovo pristup od prema gore, da projekte pripremaju države članice, te da treba oformiti radnu skupinu stručnjaka i svi projekti trebaju imati konsenzus u regionalnim skupinama, ali možemo učiniti više i ja ću biti spremna u svakom e, ključnom trenutku tog procesa e, doći na odbor ITRE. Koji su to, koje su to ključne faze? Ishod procjene infrastrukture za plin i struju, e, dakle provjera da su projekti koji su kandidati potrebni, to će biti u proljeće 21. Zatim postoji zahtjev da se svake dvije godine priprema novi popis projekata od zajedničkog interesa. Već sam spomenula regionalne radne skupine. Regionalne radne skupine kao što je baltički e, plan e, međusobnog povezivanja te plan za jugozapadnu Europu e, održavaju se sastanci e, za te projekte i ja ću paziti da e, članovi odbora ITRE budu pozvani na te sastanke. Gospodin Gonzales Cesares je imao konkretno pitanje Dakle, koja je ravnoteža između projekata za plin i za struju i kao što vidite na novom popisu, na četvrtom popisu ima manje projekata za plin nego prije, ali je važno primijetiti da e, status projekta da dođe na popis ne jamči financiranje. Postoje daljnji koraci neki od projekata koji su bili na trećem popisu, a više nisu na četvrtom popisu, su ispačeni upravo stoga što nisu imali financiranje. Također je postavljeno konkretno pitanje što je sa projektom Akvind on je bio u nacrtu popisa e, koji je podastrijet tijelu za donošenje odluke. Regionalna skupina ga je pozitivno ocijenila, ali na sastanku za odluku je Francuska smatrala dakle kad je bilo, tu je bilo četiri projekta i Francuska je predložila da bi četiri projekta dovela do prekapacitiranosti, a budući da je Akvin bio najmanje siguran ta četiri projekta, Francuska je tražila da se isključi sa popisa. A to je preduvjet, dakle obje strane moraju podržati popise. Ja bih e, također voljela odgovoriti na pitanje koje ste postavili oko politike davanja kredita Europske investicijske banke. Kao što znate, prije dva tjedna EIB e je donijela odluku da će u buduće politika kreditiranja biti drugačija i da će u potpunosti uskladiti svoje aktivnosti sa Pariškim sporazumom. Ali ulaganja u bitne plinske infrastrukturne projekte su još uvijek prihvatljiva u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Europska investicijska banka je donijela nova smjernice gdje se postupno ukidaju ulaganja e, u fosilna goriva uključujući infrastrukturu za plin, ali može se odobriti financiranje e, e, infrastrukturu za prirodni plin koja je već na četvrtom popisu PCI-a. Puno hvala na odgovorima. Sada idemo u drugi krug. 15 kolega se javilo za riječ, pa vas lijepo molim da se držite jedne minute, jer inače nećemo moći poštivati vrijeme. Dakle, prva je e, gospođa e, Karval Carvalho. Hvala. Ja bih se osvrnula na neke projekte koji nisu na četvrtom popisu PCI-ova. To su projekti vezani uz Iberski poluotok, veza između Portugala, Španjolske i Francuske. Kao što vjerojatno znate, u e, srpnju 2018. E, na sastanku na vrhu čelnici tih država su se dogovorile da promiču e, te e, energetske veze između e, svojih zemalja što je jako važno za diverzifikaciju i sigurnost e, opskrbe. Postoji veliki potencijal za obnovljivu energiju na Iberskom poluotoku. Govorim uglavnom o trećoj vezi između Španjolske i Portugala i E, o granici između Španjolske i Francuske. E, to su veze koje bi bile jako važne kako za Iberski poluotok, tako da i sigurnost opskrbe i održivosti u cijeloj Europskoj uniji. Zato vas molim da nam objasnite zašto ti projekti nisu uzeti u obzir. Hvala. E, predsjednik Buzek sada ima riječ. Hvala, ja ću govoriti svojim maternjim jezikom. Povjerenice, ovo više nije saslušanje, već razmjena mišljenja i ozbiljan razgovor. To je uvijek teško. Dakle, e, riječ je o projektima Unije od zajedničkog interesa. Jasno je da komisija ne može udovoljiti svim našim očekivanjima. Ja bih morao prigovoriti zbog dva ili tri projekta koje smatram važnima. No, želio bih govoriti o jednom općenitom pitanju koje je već spomenuto. Ovaj popis je već dugo vremena predmet rasprave što je dobro. Mi smo raspravljali o četvrtom popisu, e, s nama je bio direktor Bohart e, prije nekog vremena i tema je bila isto ova. Dakle, Dobro je što vodimo tu raspravu e, i mjesec i pol e, nakon prve takve rasprave. E, struja je nešto što smo naglasili da je jako važno u raspravi o trećem popisu. Dakle, smjer je ispravan. Europski zeleni plan, kao što ste najavili, je naše polazište što god radili Upravo zato veze za električnu struju su jako važne, održivost je jako važna, sigurnost je jako važna, kao što je spomenuo gospodin Eiler, a moramo eh, koristiti i mreže za bioplin, sintetski plin, a ne samo za prenošenje prirodnog plina. Dakle, moramo biti u stanju e, prijeći i na vodik. Tu postoje vrlo zanimljive tehnologije i procesi o kojima smo razgovarali na forumu. Dakle, za dvije godine ćemo e, imati tu novu direktivu. Hvala. Hvala. Povjerenice, zahvalna sam što ste opet došli. Energija je temeljno socijalno pravo, a ne roba. Imamo 80 milijuna građana u energetskom siromaštvu koji moraju birati hoće li se grijati ili će jesti potrebno nam je hitno e, revidirati uredbu TEN-E. Tu imamo 32 projekta za plin, a 6 projekata za naftu. Iskreno, kako da ja to opravdam svoje kćeri koja želi spasiti planet, što žele svi naši mladi ljudi, e, koja želi da Europa bude predvodnik u novoj zelenoj revoluciji E, i da se otvaraju nova zelena radna mjesta za našu djecu i naše unuke. E, ja sam e, tražila da se proširi popis projekata od zajedničkog interesa, ali mi ne trebamo govoriti o politici, nego trebamo govoriti o budućnosti Europe i da mi budemo predvodnici Europe e, kad je riječ o zelenom palu, a to ne možemo učiniti ako imamo prljave projekte na tom popisu, moramo predvoditi u novom zelenom planu, moramo otvarati radna mjesta za naše mlade u budućnosti. Ja sam skršena e, e, zato što Ujedinjena kraljevina izlazi iz Europe, ali mi moramo predvoditi u novoj zelenoj tranziciji. E, ja moram odati Jerži tebi priznanje i negelu Kaneteu jer ja sam se protivila Miguelu na prvom e, e, saslušanju, a onda je on predvodio kad je riječ e, o sigurnosti energetike, o, o sigurnosti snabdjevanje. Pa se nadam da ćete i vi utirati put za buduće generacije. Hvala. Gospodin Zorinjo povjerenice, gospodine predsjedavajući, zahvaljujem vam i želim vam sve najbolje u novom mandatu. Nadam se da ćete dobro surađivati sa ovim odborom. Mi smo radili sa Španjolskom, Portugalom i Francuskom da osnažimo veze između te tri zemlje kad je riječ o opskrbi eh, električnom strujom i plinom eh, vlade su se mm, za to opredijelile pa sam pomalo iznenađen što se čini da je dato negativno mišljenje e, za plinski projekt Čineš u Portugalu. Mi ne govorimo o plinovodu koji prenosi samo fosilna e, goriva, on se može koristiti i za čišće energije da li vi mislite da su izgledi e, za diverzifikaciju nešto što treba uzeti u obzir i da treba i dalje financirati ovakve veze? Dakle, koje ćete mjere poduzeti e, da biste se nosili sa nekim e, E, donositeljima e, pravila. Neki projekti su blokirani. Ne želimo e, da budemo podijeljeni po tom pitanju u budućnosti. Gospodina Judit Bandik. Hvala što ste danas došli ovdje. Na početku e, tvoje prezentacije bila sam oduševljena jer ste potvrdili da je produžen rok za analizu ovog popisa za dva mjeseca e, jer znamo da nema e, svrhe nešto nadzirati ako nema mogućnosti da se to promijeni. Dakle, molim vas potvrdite da ste otvoreni za reviziju ovog popisa opisa Kao i mnogi moji prijatelji ovdje, obzirom na hitnu situaciju za klimu i novi zeleni plan, ja sam jako eh, iznenađena da se odbacuje eh, eh, projekte za struju, a toliko projekata za plin se odobrava. Ja ne bih odbacivala u potpunosti veze za plin, ali ne možemo odbacivati propisivati tehnički adekvatne veze za električnu struju, na primjer ona između Ujedinjene kraljevine i Francuske bi koristila e, Francuskoj, a istovremeno bi se podržavao razvoj e, novih e, planova na jugo zapadu Engleske. A sada je e, snaga tih veza e, puno ispod onoga što je potrebno za tako gusto naseljena područja. Dakle, e, možeš li potvrditi da će se ponovo razmotriti ovaj popis obzirom na taj produženi rok i na važnost novog zelenog dila? Ja zamjenjujem gospodina Blosa, gospođo povjerenice, stupili ste na dužnost istovremeno kao i mi. E, mi i naše odluke, odluke koje ćemo donijeti E, će nam osigurati zajedničku budućnost. Na kopu 21 e, smo usvojili e, rezoluciju koja govori o hitnom stanju u Europi. Vaš portfelj u komisiji je odlučujući za, tu, za to. Tu imamo projekte koji će drastično smanjiti CO2 emisije. Ali mi imamo još e, e, regulativu iz 2013. Gospođo povjerenice, kao što ste već e, rekli u svojim odgovorima, mi moramo hitno donijeti uredbu TNE naše emisije CO2 se samo povećavaju u posljednjih nekoliko godina. Stoga treba reći stop svim projektima koji se ne uklapaju u potpisane sporazume. Moramo već sutra promijeniti uredbu TNE. Gospodin Krasnodepski ima riječ. Hvala lijepa. Povjerenice, imam pitanje. Koje bi bile posljedice ako se e, iz četvrte e, liste vratimo na treću listu? jer četvrta lista nije prihvaćena ili usvojena. E, spomenuli ste ključne strateške projekte. E, mogu spomenuti e, e, jedan, to je Baltički cjevovod. To je vrlo važno za sigurnost opskrbe u Srednjoj Europi. Prošlog studenog Poljska je imala problema sa Gazpromom Ugovor Jamal će e, završiti 2022. E, godine. Mi ovisimo o ruskoj opskrbi. E, dio te opskrbe će zamijeniti neki drugi opskrbljivači uključujući i cjevovod na Baltiku ti su projekti važni za okoliš. Moramo izgraditi te e, cjebavo vode jer će to smanjiti i e, emisije CO2 i e, emisije malih čestica. Moramo unijeti neke radikale postulate koji će zaštititi našu E, planet od klimatskih promjena. Molim vas e, da skratite, Gospodina, e, gospođa Nibler ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče i hvala na ovom posjetu i razmjenu mišljenja. Počeli ste ukazujući na ambiciozni cilj klimatska neutralnost. To je tehnološki moguće, ali mora biti i gospodarski prihvatljivo. Vaš portfelj me navodi na sljedeće pitanje. Od kuda će doći cijela ta struja koja će nas učiniti klimatski neutralnima? A tu struju, tu električnu energiju moramo i platiti u Bavarskoj. Još imamo dobru industriju u mojoj regiji. Imamo kemijsku industriju koja treba mnogo energije. E, za njih bi se e, cijene e, električne energije, ako postanemo CO2 neutrali, deset puta povećali njihovi troškovi. I, i cjelokupna potrošnja u Njemačkoj bi postala puno, puno skuplja. E, molim, e, odgovorite odakle dolazi sva ta električna energija i ko će to platiti. E, kolega Petersen je rekao i to točno. Moramo ne samo ocjenjivati nove projekte, već moramo ocijeniti jesu li oni priuštivi. Gospođa Vajs ima riječ. Hvala lijepa. Eh, draga povjerenice. Eh, vi ste eh, rekli da građani moraju biti u središtu naše pažnje, ali moramo uključiti i mala i srednja poduzeća i to su ljudi govorimo o interkonekcijama i infrastrukturi. To je važan dio tog mozaika. Imam pitanje koje se tiče digitalnih rješenja i mogućnosti za Europsku uniju. Imamo e, energetsku uniju kao ambiciju, ali imamo i ambiciju da e, imamo dobre digitalne solucije Možete li e, nekako ukazati na vezu između energetike i digitalnog područja? Tehnologija koja nam daje e, energiju e, koja će teći racionalno i na okolišno prihvatljiv način našim vezama. Usto trebamo e, pomoć digitalnog područja e, kako bismo osigurali najbolje uvjete i cjenovno najbolje uvjete za građane i industriju. Gospodin Kafet iz e, Grčke ima riječ, izvolite. Hvala, hvala predsjedniče. gospođo Simpson, želim vam sreću. Održivost i priuštivost su ključne riječi, ali E, ne možemo imati e, sigurnost na našem planetu bez emisija koje su izmagle kontroli. Pariški ciljevi. Mislim da ne možemo potrošiti pola mandata financirajući e, dinosaure. Sveti Augustin je rekao učini me kreposnim, ali ne odmah. Trebamo vremena, drugim riječima. Ključno pitanje je e, možemo li živjeti bez e, e, fosilnog plina? Ja mislim da možemo. ESB, EIB je objavila vrlo ambiciozan plan. Hoće li Evropska unija ići i dalje na tom putu? Imamo i lokalni aspekt, Shannon projekt tekućeg plina. Eh, on će se eh, se eh, oslanjati na plin uvezen iz SAD-a, to jest frakturiran plin iz SAD-a. Kako se možemo na to oslanjati? Kako to je? So very simply. Jednostavno. Da li će ovaj popis PCI-eva biti sukladan s pariškim ciljevima. Hvala. Gospođo povjerenice, dame i gospodo, mnogo ljudi u ovom parlamentu postanu e, histerični kad se čuje riječ ugljen. Ja sam e, e, Poljakinja E, ugljen je dio naše povijesti i dio naše tradicije. Ja sam e, iz e, Šleske. Jučer smo slavili i bila sam prisutna na toj proslavi. Mm, slavili smo obljetnicu jednog poduzeća koje proizvodi koks i ugljen. Ugljen nije neko zlo jer e, e, trebate e, cjevovode za prenošenje vodika iz Sahare, na primjer. Htjela bih vam čestitati i poželjeti uspjeh mm, u ovoj zelenoj transformaciji. Ja bih vas pozdravila i u ime sindikata Solidarnošć ja ću ponoviti što sam rekla. Plin mora biti e, plan kratko i e, srednjeročnih transformacija i tranzicija u energetici, ali e, provedba je nerealistična i nejasna. Zelena transformacija je preambiciozna i preskupa. Nitko ne zna kako e, koja će nam cijena nastupiti s tom tranzicijom e, što će raditi kućanstva kako će se ona grijati e, mi trebamo i interna rješenja za ovu energetsku tranziciju trebamo alternative alternativne načine prenošenja energije sve će to koštati e, e, milijarde poljskih e, zlota. Gospodin Eler, odgovor vama. U Poljskoj ne trebamo samo održivost i priuštivost, mi trebamo i konvencionalnu energiju jer nemamo novca da platimo za sve te nove projekte. Gospodin Eler je već rekao ono isto što želim ja reći. Ja dolazim iz Grčke koja ima ambiciozne ciljeve dekarbonizacije do 2028. godine. Moramo im imati e, razdoblje tranzicije, trebamo i prirodni plin i, e, rekli ste, e, dali ste nam dugi e, popis ključnih projekata od zajedničkog interesa. A sljedeća lista će biti peta lista. Kako će, kakvi će biti novi kriteriji za ovu petu listu? A ako možemo završiti novu infrastrukturu plinovoda kako bismo omogućili našu tranziciju. Pitanje za Grčku e, jeste e, završetak potrebne infrastrukture. Gospodine Dinatot, gospođa Dinatot, hvala lijepa na prezentaciji o ključnim projektima. Europski parlament je donio odluku koja uspostavlja e, obvezu e, Evropske unije da e, se suprotstavi i odgovori na klimatske promjene na odgovoran način. Kako možemo osigurati opskrbu energetike, a imati i priuštivu energiju? Moramo poduzeti važne korake u tom postupku. E, popis e, uključuje velik broj e, projekata obnovive energije kao i infrastrukturu za plinovode. Sve to mora biti međupovezano kao i otporno na šokove. Želim podcrtati da bez projekata prirodnog plina cijena tranzicije naročito u srednjoj i istočnoj Europi će nametnuti e, neproporcionalno opterećenje na e, građanima. Kako ćete osigurati da u slučaju e, bilo kakvo je promjeno od PCI-a te regije neće biti zaboravljene. Gospođa Paulus je posljedna na, popusu, na popisu. Hvala lijepa. Nastojat ću biti kratka. Kakvo je vaše mišljenje o nekim brojevima? Komisija je e, ocijenila 2015. E, da u metanu e, imamo gubitak e, u donjem toku kroz cjevovode i tako dalje u Europskoj uniji na, od 2,7%. Metan je snažan plin E, jednako e, štetan kao i CO2. E, a ako uzmete ove brojke u kontekst, onda vidite da se može lako izračuniti da ugljen proizvodi jednu tonu CO2 po megavat a plin i fosilno gorivo proizvodi 0,6 tona kad idemo od ugljena na plin, mi uštedimo 10% eh, stakleničkih plinova. Ali ne možemo si priuštiti ovu, ove emisije ako želimo ostati u Pariškom sporazumu. Eh, molim vas, Dajte nam podatke o emisijama i CO2 i metana. Hvala na ocjeni za i e, angažmanu na održivosti. Kako ćete e, primijeniti kriterije? E, e, nisu svi kriteriji takovi da se mogu kvantificirati. E, njemačka agencija kaže da šteta ugljika jedne tone je e, košta 180 eura. 180 e, eura za ugljen, a 163 eura za plin. To su cijene koje imamo na raspolaganju. Hvala lijepa povjerenice za mogućnost da govorimo o energiji. E, rekli ste da trebamo promjenu paradigme. U današnjoj raspravi o e, infrastrukturnim projektima e, želimo pojašnjenja. Kako je moguće da 20% projekta, projekata su e, e, e, projekti za plinove a plinovode a znamo da Europa mora izaći iz plina iako imamo manji broj takovih projekata u novoj, novom popisu kako ćete osigurati da ne usporimo tranziciju na obnovivu energiju nisam dobila odgovor na to u vašem izlaganju. Umjesto da podupiremo projekte za plinovode, trebamo imati potporu i novce za projekte koji uključuju obnovivu energiju. Hoće li komisija uh, uvesti mehanizme da poveže male uh, projekte obnovive energije i dade im dovoljnu podršku? Kada ćete uh, lansirati transparentnu evaluaciju kako bismo osigurali da je sljedeći popis ključnih projekata sukladan sadašnjem okviru politika i sukladna, sukladan e, situaciji e, koju je u svojoj rezoluciji pocrtao parlament, to jest e, hitna situacija na području klimatskih promjena. Je, trebamo realističnu politiku energetike koja je orijentirana prema budućnosti. E, Gospodin Tomisovski je zadnji. komisar już tej svoje roli podczas swojego Hvala lijepa. Pozdravljam povjerenicu. E, tijekom vaše prezentacije rekli ste da prirodni plin e, bi još bio važan dok se veći udio vodika i bioplina želimo postići. E, čuo sam isto i od e, zaposlenika glavne uprave za energiju, ali ono što vidimo u Europi iz odluka drugih glavnih uprava čini se da idemo u drugom smjeru. Imamo odluku Europske investicijske banke i banka za restrukturiranje ide u istom smjeru, FIZMA E, kritizira plin. Imamo još jedan prijedlog FDS-a gdje se ograničava e, te prijedloge za plin. Dakle, vidite li neke opasnosti ako se to nastavi? možda ova politika koja je kritična prema plinu možda je, bude štetna i možda ne uspije u ispunjenju naših ambicija. Možda trebamo više razgovarati između raznih ministarstava ili glavnih uprava, jer čini se da ovo što se govori u glavnoj upravi i ovo što vi govorite, druge glavne uprave ne podržavaju u potpunosti. Imamo e, još pitanja, imamo još 10 minuta prijevoda, pa ako možete kratko odgovoriti i konkretno hvala. Pa mi radimo sa ambicioznim ciljevima da do 2050. budemo prvi klimatski neutralan kontinent i zato nam je potrebno više ulaganja. Pogotovo ulaganja u mreže, u poveznice, potrebne sam poveznice za struju. Ovi najvažniji PCI projekti tiču se struje. Na primjer imamo tu veze između Španjolske i Francuske, zatim Keltsku poveznicu koja je potpisana ovaj utorak između Irske i Francuske. Imamo također ove projekte desinhronizacije. Dakle, sve te veze za električnu energiju, projekti na ovim popisima PCI-a daju nam mogućnost da koristimo više zelene energije, više obnovljivih izvora struje. Također imamo i plinske projekte na popisima. Neki od njih jako su važni. Spomenuto je ovaj baltički cjevovod koji dozvoljava Poljskoj da diverzificira svoje rute opskrbe plinom. Nova ruta iz Poljske kroz Dansku prema Norveškoj je tu. E, također i to je važno dakle da naše regije imaju alate kako sve manje koristiti e, goriva koja onečišćuju kako njih zamijeniti. Dakle, to je taj tranzicijski period. I nakon 2050. plin mora biti u potpunosti dekarboniziran. Čuo sam neka pitanja o konkretnim projektima zašto njih više nema na četvrtom popisu. Pa države članice su odobrile projekte vezano za svoje teritorije i komisija mora poštivati njihove želje. Kao što sam već rekla, e, taj proces je vrlo transparentan, dakle gdje države članice predlažu projekte, e, postoje regionalni stručnjaci i time osiguravamo da se sve regije obuhvate. Što se tiče zabrinutosti, kako će ti projekti pomoći našim građanima, kako će riješiti siromaštvo energijom, pa već imamo mnoga rješenja na raspolaganju, imamo digitalne platforme u nekim regijama koje pomažu potrošačima, malim i srednjim poduzećima da prate iz sata u sat potrošnju i cijenu energije. Pogotovo je važno to što pomaže malim proizvođačima koji su također i potrošači koji prodaju svoju proizvodnju. I naravno ova digitalizacija je jako važna e, u budućnosti. Vidjet ćemo je na budućim listama projekata, e, bit će više zastupljena. a vidit ćemo i više takvih sličnih projekata. Postavljam pitanje što može učiniti parlament, što će se dogoditi s četvrtim PCI popisom, pa nadam se da ćete vi odobriti taj popis, ali parlament po ugovoru ima pravo prigovora stupanju na snagu eh, delegiranog akta i to znači da treći PCI popis koji uključuje 40% više plinskih projekata od ovog popisa može, će onda moći možda ostati na snazi, a to će imati izravne negativne posljedice na ovom četvrtom popisu. Imamo mnoge projekte koji su dobri za klimu, na primjer e, e, vjetroelektrane u Sjevernom moru i druge projekte. I ako četvrti popis ne bude odobren, onda ti projekti neće biti prihvatljivi za financiranje u okviru CEFA. I ja se zaista nadam da ćete vi odobriti ovaj popis, a ja vam svoje strane mogu ponuditi blisku suradnju tijekom procesa sastavljanja petog popisa. Hvala. Hvala lijepa, hvala što ste bili naša gošća danas, hvala svim kolegama koji su se javili za riječ, sada imamo ovaj popis, e, objašnjeno je taj proces gdje države članice i regije i komisija rade na tom procesu, i naravno mi to analiziramo. Po trenutnoj uredbi sva pravila nisu u skladu sa našim ambicioznim ciljevima, to je jasno i siguran sam E, gospodin Eller je citiran nekoliko puta već danas, ja ću ga također citirati, a to je da moramo izbalansirati projekt, moramo biti svjesni trenutne situacije i kako će teći tranzicija. Još jednom hvala e, povjerenici e, na prisustvu danas, hvala kolegama, vidimo se na, sljedeći sasta na sljedećem sastanku 22. 23. siječnja sljedeće godine.